Good afternoon, dear friends. Dobar dan želim, dragi kolege, prijatelji. Započet ćemo sa sastankom. Dopustite da vam svima poželim dobrodošlicu na ovaj osnivajući odbor za ustavne poslove. Želim vam uspješan rad. Ja ću predsjedati na portugalskom, tako da vas molim da se pripremite i stavite slušalce. Lijep je to jezik. Um, em primeiro lugar, queria uh, informar que uh, presidência... Najprije dopustite da vas obavijestim Dakle, da e, sada imate prijaznog predsjednika, jer bivša predsjednica koja je svakako dobro došla ovdje, e, Danuta Hübner, nema status punopravnog člana, tako da e, je na meni kao potpredsjedniku, izlazećem potpredsjedniku ovog odbora da predsjedam ovim sastankom koji je otvoren. Naravno, upoznat se s ciljem ovog sastanka, trebamo dakle izabrati predsjednika i potpredsjednike ovog odbora. Dakle, najprije ćemo izabrati predsjednika, zatim podpredsjednike. Glasati mogu punopravni članovi odbora. I zamjenici koji mijenjaju odsutne punopravne članove. Na popisu imamo dakle Danutu Hübner koja zamjenjuje kolegu Vilanda. Kolega Benefej zamjenjuje kolegu Korbeta. James Wells zamjenjuje Roberta Lova. Kinga Gal zamjenjuje Loran George i Vetsa i Gerd Buržo zamjenjuje Daniela Hanana. Ne znam da li ima još netko neki zamjenski član koji mijenja punopravnog člana. Ukoliko ima, molim vas da nam to javite. Izgleda nema. Ne, ima. Danuta, izvoli. Nije mikrofon uključen.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 Kvorum imamo, to je provjereno. Tako ćemo imati e, mogućnost validiranja glasanja. A sada prijelazni dakle, predsjednik vas moli da kažete imate li e, kandidaturu kandidata za mjesto predsjednika. Danuta i Gospodin Hubner se javlja. Evo bit ću kratko ime EPP-a. Predlažem bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija na mjesto predsjednika odbora za ustavna pitanja. E, Hvala. Predsjedništvo je primam na znanje i cijeli odbor je jako iznenađen time. Molimo kandidata da se očituje i kaže da li pristaje na kandidaturu. Pristajem. Hvala. Dakle, kandidat je predao e, deklaraciju o financijskim interesima i o e, kodeksu ponašanja. Dakle, s obzirom da je to ti preduvjeti su ispunjeni, onda možemo preći na glasanje. Da li ima drugi kandidata? Ne, nema. Dakle, sukladno pravilima možemo ga potvrditi aklamacijom. Em conformidade, convido o Sr. Tajani a juntar-se eh, à mesa e ocupar... Sukladno ovoj odluci, molim vas, gospodine Tajani, da dođete preuzeti mjesto predsjednika.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 l'elezione dei vice... Prema dnevnom redu sada prelazimo na izbor potpredsjednika. Posjećam članove odbora za ustavna pitanja da sukladno ukladno članku 113 e, stavak 1 e, poslovnika e, raznovrsnost mora biti odrađena na mjestima u predsjedništvu odbora. Dakle, nije moguće da vi E, cjelokupno predsjedništvo, odnosno svi potpredsjednici budu samo muškarci ili samo žene, dolaze iz iste, iste države ili kluba zastupnika, tako da vas molim se da to imate u potpunosti na umu. Da li se netko želi javiti za riječ po tom pitanju? Prego. A... Gospođa Klibner, izvolite. Hvala. ja bih htjela predložiti da mi kao koordinatori dobijemo dodatnih pet minuta pauze kako bismo e, razgovarali o izboru potpredsjednika odbora kako bismo bili sigurni da ćemo imati uspješno glasanje. Eh, Dobro. Stavljam na raspolaganje pet minuta kako bi se koordinatori različitih eh, kluba zastupnika mogli sastati i dogovoriti s obzirom da u Europskom parlamentu eh, trenutno postoji jedan problem koji ne treba ni sakrivati. E, sada će doći do sastanka, petominutnog sastanka između koordinatora. Nastavljamo s radom za pet minuta kad završite s sastankom. Are you uh, Gospođo izvolite. Da, predsjedniče, evo ime kolega, želim vam reći da smo došli do dogovora i odlučili odgoditi glasanje podpredsjednika do ponedjeljka. No, ipak želi, e, rečeno nam je da kako bi se odbor e, konstituirao, moramo e, izabrati prvog podpredsjednika odbora, tako da vas želimo informirati da smo spremni za to prvo glasanje. Predlog koordinatora dakle da se bira samo prvog predsjednika, a onda da se odgodi do ponedjeljka u Strasburu za drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. Dobro. yes. bio informato che è necessario che ci siano ci sia almeno una donna tra Kao što vam rekao, moramo imati barem jednu ženu među potpredsjednicima. Dakle, ako danas izaberete muškarca, evo želim samo reći klubovima, da bez obzira na političke probleme, ali svakako Evo, SID imate ženu, kandidatkinju na mjesto podpredsjednika, je li tako? Da, hvala predsjedniče. Mi želimo predložiti Gabriel Višov na mjesto prvog potpredsjednika i ukoliko dopustite još 30 e, sekundi, želim iskoristiti priliku i čestitati vam na izboru na mjesto predsjednika i u ime e, mog kluba jako nam je drago što imamo čovjeka koji je već bio predsjednik e, Europskog parlamenta koji će biti jamstvo da ćemo raditi na ostvarenju jedinstvenije i jače Europe u budućem. Hvala. Izvolite. Johtajaksi pitkäaikaista jäsentä Mr. Annemansia ja toivoisin paperi Na, mjest, za mjesto prvog potpredsjednika predlažem gospodina Ademansa. I žela bih da se omogući tajno glasanje. Po mojom mišljenju, jako je važno da imamo muškarce i žene i sukladno sa sustavom DONT moramo imati zastupljene glasove svih europljana. Dobro, dakle, glasat ćemo tajnim glasom. Imamo dva kandidata. Da li nominirani kandidati pristaju na kandidaturu? Thank Najviše hvala dopustite da se ukratko predstavim, pristajem, da. Ja sam nova zastupnica u Europskom parlamentu, no odavno se bavim europskom politikom. Bila sam predsjednica radne skupine u odboru za gospodarske i socijalna pitanja. Posvećena sam federalistica i potpredsjednica federalnog pokreta, federalističkog pokreta u Njemačkoj. I bila sam trajni promatrač na konvenciji za budućnost Europe i nadam se da ću dobiti vašu podršku. Hvala. Well, li na kandidaturu, gospodine? Da, reći ću vam zašto. Pregovor između nekoliko kluba zastupnika i glavnog tajnika prije imenovanja predsjednika i potpredsjednika parlamenta ukazao sam na to da bi IDE mogao imati prvog potpredsjednika Afkoa i zato sam odlučio pristati na kandidaturu svog kluba. No, ipak e, čujem glasine prema kojima sustav DONT koji e, se više neće primjenjivati. Ja dolazim iz Belgije, to je mjesto u kojem je kordon saniter, dakle politička izolacija, izumljena. I ja sam već 35 godina u političkoj Belgiji živio pod eh, tom političkom izolacijom, ali nisam to nikad vidio da se tako što primjenjuje na upravu parlamenta. U Strasburu se to po prvi put eh, događa u povijesti čovečanstva. Dakle, prvi put se tako nešto događa u Europskom parlamentu. To me doista ražalostilo, no ipak ovaj dokument eh, i dalje postoji. Postoji još uvijek mogućnost da ta mrlja koju ćete vi staviti na demokraciju i mrlja koju ćete baciti na ljaga koju ćete baciti na e, parlament e, ne bude. Dakle, ja sam uvijek bio umjeren čak i kada sam formulirao svoju kritiku prema Europi, uvijek sam bio umjerena osoba. Tako da ne mogu zamisliti da ćete ono što ste napravili u drugim odborima i na plenarnoj napraviti u ovom odboru AFKO. Dakle, 21 milijun europljana koji su glasali za naš klub zastupnika će ili imati pravo na svoju riječ i udio u upravljanju ovog parlamenta ili će biti isključeni kao što ste napravili prošlog tjedna i kao što sada radite u nekolicini drugih odbora. Molim vas da to ne radite u odboru AFKO. To vas molim, jer u suprotnom se bojim da će ovaj parlament narednih pet godina u očima tih 21 milijun eh, europljana, među kojima su brojni italijani, predsjedniče, imat će narušen ugled. Dakle, nemojte, molim vas, to raditi. možda bi odbor za ustavno pitanje mogao biti dobar znak da se to ne radi. Dakle, molim vas, iskoristite svoj utjecaj i nemojte da tih 21 milijun glasača europljana koji su predstavljeni preko kluba zastupnika ide nemojte ih isključiti iz ovoga svega. Ne isključujete nas, niti ide, nego isključujete 21 milion glasača. Dobro. Pripremite molim vas kartice, glasačke kartice. Ne glasamo karticama, nećemo koristiti papir. Da li se netko tome protivi?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 papir. Ako netko to zahtjeva, onda može, ali možete tajno glasati i elektroničkim karticama. Izvolite, imate riječ. Pa Hvala. Ja bih da se glasa na papiru. Hmm? secret ballot is on Paper yes. Pa is Paper is secret. Eh? Yes, but electronic too. je znači, pas, eh, parce que y en avait déjà. secret Hubner, izvolite. Ako je u pitanju tajnost, možemo i elektronički glasati. Mislim, tako se radilo i u drugim odborima. Sad, jedino ako postoji neki drugi argument, neki, neki drugi razlog, ali ako se radi o tajnosti glasanja, onda možemo i tajno, imati tajno glasanje koristeći kartice. Što se mene tiče, nema nikakvih problema, dakle, ali svi trebaju da se slože s tim no ako kolege i dalje budu zahtijevali glasanje na listićima od papira, ja to ne mogu odbiti. Ne, tu se radi o odluci predsjednika. Evo samo jedna stvar, predsjedniče. Ne čini mi se da postoji ikakva obveza da se glasa na papiru. Jedino što je potrebno je da bude da, da se zajamči tajnost. S obzirom da je elektroničko glasanje tajno, ne postoji nikakav razlog da se glasa e, na papirnim listićima. Dakle, jedino što postoji u pravilniku jest da se glasa tajno. To je odluka predsjednika. Da, predsjedniče, sve su odluke predsjednika, ne, ne sporim ja to, ali ono na što nas, na što smo pravno obvezni, jeste da se zajamči tajnost. Ja sam pristao na odluku većine, ali trebam zaštititi i manjine. Dakle, ne želim da mi kaže da sam ja na bilo koji način naštetio manjinama ili bilo kojoj manjini. Iz tog razloga mislim da je bolje glasati koristeći papirne glasačke listiće.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna mettere la croce. Na ovom listu imate imena dvoje kandidata, stavite svoje ime pored imena za osobe za koju hoćete glasati, stavite to na četiri, naravno potpišite i onda ubacite u glasačku kutiju. Um, could you just clarify... Izvolite. Možete li samo pojasniti da li biramo uh, danas predsjedništvo odbora AFKO koje će smatrati onda izabranim i koje će biti sastavljeno od dva muška, eh, dva muškarca, dakle, kao, onda će se to smatrati eh, formiranim. Da li time kršimo pravila? Glasamo za prvog potpredsjednika. Koordinatori klubova došli su do dogovora. prema kojem će se glasati za drugog, trećeg, četvrtog potpredsjednika u ponedjeljak idućeg tjedna u Strasburu. Prvi potpredsjednik ukoliko se bude radilo muškarcu, može biti zabrana, drugi, treći, četvrti trebaju biti žene. Dakle, ako drugi bude žena, treći, četvrti može biti muško ili žensko. Dakle, među s obzirom da je muškarac predsjednik, trebamo imati barem jednu ženu među podpredsjednicima. Ako danas bude žena izabrana, onda neće biti potrebno dalje dvojiti oko toga. A ako danas budemo imali muškarca na mjesto podpredsjednika, onda među onima koji budu izabrani u Strasburu trebamo imati barem jednu ženu. Please. Izvolite. Evo ovome što ste rekli mogu dodati predsjedniče da klub zastupnika ide je otvoren za bilo kakav e, dogovor, dakle može me moja kolegica zamijeniti, dakle ovo je odgovor na Vaše pitanje, kolega. Dakle, mi ne namećemo nikakvog muškarca nužno ili bilo koga. Dakle, uvijek smo spremni za diskusiju kao što je to u, u ponedlja kao što je to gospođa Hubner inicirala. Nessuno ha mai detto che voi volevate imporre una presenza maschile, l'onorevole Nitko ovdje nije tvrdio da vi želite nametnuti muško kandidata. Pitanje koje se postavilo ticao toga da li ćemo sada glasati za sve ostale potpredsjednike. S obzirom na opće političko političku situaciju, odlučeno je da se bira samo jednog potpredsjednika. Dakle, ako, će, ako vi budete izabrani sada, jedna, e, među ostalim potpredsjednicima treba imati barem jednu ženu, može biti sve troje. Dakle, ako vaša kolegica, ako gospođa Bišof bude izabrana, onda je rješno pitanje. No, u svakom slučaju, među četiri potpredsjednika moramo imati barem jednu ženu. Ako imamo četiri žene, meni to odgovara. Dobro, sad ćemo početi s glasanjem. team against Proclamo i rezultati per l'elezione del primo vicepresidente. Dakle, rezultati izbora za prvog potpredsjednika odbora AFET. 26 članova je glasovalo, 17 je glasovalo za gospođu Bišov, 8 za gospodina Anemana, jedan je bio nevažeći, odnosno prazan. Dakle, gospođa Bišov je, prva potpredsjednica odbora za AFER, pa bih je pozvao da nam se pridruži ovdje za stolom. E, Sljedeći sastanak odbora održat će se vrlo vjerojatno u ponedjeljak navečer u Strasburgu na dnevnom redu imat ćemo izbor drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. S obzirom da smo izabrali ženu kao prvog potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu, više nije nužno e, voditi računa o tome da imamo e, žene kandidati, iako ih naravno možemo imati. Ali sada smo osigurali to da se e, propisi poštuju. Također ste trebali e, primiti raspored sastanaka do kraja godine. Ako se slažete sa time, sa tim rasporedom i tim datumima, onda možemo to usvojiti. E, pa slikat ćemo se, kao što je to e, uobičajeno, sa gospođom Bišov i vidimo se svi u ponedjeljak na večer u Strasboru. Hvala lijepo. Puno vam hvala što ste mi ukazali povjerenje i nadam se da ćemo zajedno dobro raditi. i nadam se da će ovaj e, odbor postaviti dobar standard za snažan parlament i za dobru međuinstitucijsku ravnotežu. I ja bih želio čestitati gospođi Bishop, ali i drugim kandidatima. Puno vam hvala e, na tome što ste mi ukazali povjerenje i dali glas za mjesto predsjednika. Ja ću se ponašati onako kao što sam se ponašao u ulozi predsjednika parlamenta i predstavljat ću sve glasače. smatram da sve članove, dakle svi članovi predstavljaju glasače i sve ih treba poštovati. I svi su ravnopravni. Moje su vrata uvijek otvorena. Ako vam je potrebna bilo kakva informacija, ako imate zahtjeve, veselim se radu s vama i pokušat ću osigurati to da naš parlament odigre svoju ulogu. Želimo osigurati da Parlament ima pravo inicijative. Mi smo jedini parlament na svijetu koji nema to pravo. I želim da na tome radimo u okviru ovog odbora. Nadam se da će svi članovi, da će se svi članovi i klubovi složiti, jer ako želimo imati Europu koja je više demokratska, moramo osigurati to da zastupnici europskih naroda mogu donositi i iznositi zakonodavne prijedloge, a ne samo da očekuju da komisija to učini. također bismo trebali imati pravo na istragu. Brexit će naravno biti jedna od teških tema za ovaj odbor, ali naš odbor mora biti protagonist. On mora biti mjesto inicijative i mora osigurati to da se parlament približi građanima. Jasno je da građani nisu zadovoljni postojećim stanjem i mi na to moramo dati odgovore. Treba dati više ovlasti Europskom parlamentu i mislim da je to najbolji mogući odgovor koji mi možemo pružiti našim građanima. Računam na sve vas, računam na vašu suradnju, čak i ako se ne slažete sa mnom. Mislim da moramo zajedno raditi kako bismo zajedno odeslali poruku, pokazali da smo predani i radili na tome da jaz između građana i institucija bude što manje. Puno hvala, puno hvala na povjerenju i možete računati na to da ću vrlo rado surađivati s vama. Hvala.